od EPP-a, e od ALDE-a i od EFD-a primio nekoliko zahtjeva za imenovanja i izmjene u odborima i u jednoj delegaciji. E, te izmjene i imenovanje će biti u zapisniku. Ako nitko neće uložiti prigovor do usvajanja zapisnika, onda će se ta imenovanja smatrati usvojenima. Odbor za e, znači vanjska, e, vanjske poslove e, Julian Pitela umjesto Sarizolskijak. Također odbor za predstavke umjesto Pitele Pizvolski. I također odbor u slučaju znači za slučajeve primjene e, prava Unije, te za recikliranje, novca Viktor Negresku umjesto Katalina Sorina Ivana. Također delegacija za odnose sa Švicarskom i Norveškom, e, te parlamentarni odbor, mišoviti parlamentarni odbor za Island, Nils Torvalds je napustio svoje mjesto, a odbor za regionalni razvoj, Raymond Finch, Raymond Finch će zamijeniti gospodin Bill etrich. Neki odbori su odlučili pokrenuti međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 69c